Kolleginnen und Kollegen. Poštovane kolege i kolegice, otvaram poslijepodnevni sastanak. Da, mislim da smo prije imali vrlo dobar i vrlo važan sastanak i nastavit ćemo sa eh, jučerašnjim dnevnim redom. Sada smo na točki 10 u susret europskoj energiji. Kolega Sis, imate li komentara? Ako nemate, onda možemo preći na glasovanje. Dakle, kompromis 1, tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaćeno. Potom, prijedlog izmjene 7, tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je zatvoreno. Moramo ponoviti. Molim vas da još jednom date svoj glas. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, jedan zeleni, jedan crveni je ovdje glas previše. Da, dakle imamo po jedan glas viška, no to nije utjecalo na sam rezultat glasovanja. Dobro, evo, rezultat je jasan, 30 naprema 25, usvojeno. Amandman 8 za. Dajte znak. 8 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćeno. Zatim kompromis 2 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćeno. 14 i 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. 16 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, još uvijek imamo previše, dakle previše glasova, jedan zeleni i jedan iz Aldea jedan iz pučana, dakle još uvijek jedan zeleni previše. Jako mi je žao, ali tako barem ovdje nama pokazuje. Ne sad može to e, svatko tvrditi, tako. Dakle, od Aude imamo jedan glas previše. Dakle, nas je ovdje šest, a trebalo bi nas biti osam. Dakle, ne može biti da nas je previše, nas je premalo. <laughs> O tome bismo mogli još i diskutirati. Oui, Jetzt soll's klappen. Noch einmal abstimmen. Dakle, ponovit ćemo glasovanje. 17. Dakle, 17. Amandman broj 17. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 29 prema 28. Amandman je usvojen. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Još jednom provjera. Dakle, amandman broj 18. Glasovanje je zatvoreno. 31 naprema 22 amandman je usvojen. 19 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 3 za. Protiv suzdržani usvojeno. 2, 28 za. Protiv suzdržani <clears throat> odbijeno. Kompromis 4 za. Protiv suzdržani prihvaćeno. 37 za protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani. Dakle, još jednom, tko je za, protiv, usvojeno. Dobro, provjerit ćemo. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, um, amandman je usvojen. 49 za, protiv, je usvojeno, 50 za, protiv, usvojeno. Imamo još jednom elektronsko glasovanje o cjelokupnom tekstu. Glasovanje zatvoreno. Dakle, 51 za, 10 protiv, 1 suzdržan. Dakle, usvojeno. Čestitamo. Time prelazimo na mišljenje kolege Tenoka. Želite li još nešto dodati? Ne. Dobro, onda možemo početi sa glasovanjem. Dakle, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 18 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 14 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 19 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani usvojeno, 25 za, protiv, suzdržani usvojeno, 28 za, protiv, suzdržani odbijeno, 30 za, protiv, usvojeno, 32 za, protiv, suzdržani odbijeno, 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani usvojeno, 50 za, protiv, suzdržani usvojeno, kompromis 7 za, protiv, suzdržani usvojeno. Potom, a prijedlog izmjene 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 56 za, 55, dobro, provjerit ćemo. Ja, war ich vielleicht zu schnell. Možda sam ipak bio prebrz. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, 26 naprema 40 odbijeno. Amandman 56 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 64 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 10 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 86 za, do 84. Dobro, provjerit ćemo. Glasovanje je zatvoreno. 30 naprema 34. Amandman je odbijeno. 86 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amadman 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 97 za, protiv. Mislim da je amandman odbijen. 97. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbijeno. 98 za, protiv, je odbijeno. 101 za, protiv, je odbijeno. 102 za, protiv, provjera. Glasovanje je zatvoreno. 29 na naprema 35, amandman je odbijen. 102. Jesmo, već glasovali za 102. Dobro, 107. Za, protiv suzdržani, prihvaćeno. 109 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 110 za, protiv, suzdržani, prihvaćeno 111 za protiv suzdržani usvojeno Time dolazimo do kompromisa 15 za protiv suzdržani usvojeno 114 za protiv suzdržani usvojeno 115 za protiv tko je za tko je protiv Suzdržani? Usvojeno. 116. Ne, upravo smo glasovali za 115. Dakle, sad smo na 116. 116. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 117 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 118 za. Protiv? Suzdržani? suzdržani usvojeno, 119 za, protiv, suzdržani. Dakle, provjerit ćemo. Dakle, provjeravamo 119. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je usvojen 36 naprema 28. 100 protiv. Mislim da je amandman odbijen, ali provjerit ćemo. Glasovanje je zatvoreno. 28 prema 37, amandman je odbijen. 112, tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, ovo je vjerojatno isto odbijeno, ali provjerit ćemo. Glasovanje je zatvoreno. 28 naprema 34, amandman je odbijen. Time dolazimo do zaključnog glasovanja o mišljenju. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Mišljenje sa 52 glasa za i 5 protiv svojem. Čestitamo. Gospodine izvjestitelju. Dakle, rekao sam 52 za, 5 protiv, 9 suzdržanih. Dakle, onda je pred nama još jedno e, glasovanje, e, mišljenje kolege Pancerija. Nećemo dati sad riječ, inače će se cijela stvar zakomplicirati. Tko je za ovo mišljenje? Ne, moramo elektronski glasovati. Glasovanje je zatvoreno. 60 za, 2 protiv, 3 suzdržana glasa. Hvala. Time prelazimo Time prelazimo na raspravu o, o izvješću UN-a. Dakle, to nismo mogli odraditi na posljednjem sastanku. Ako se dobro sjećam, naš izvjestitelj je kolega Vajranen, koji je prošli put se složio s time da dakle, prebacimo raspravu o ovom mišljenju na danas i e, on će nam dati nekoliko uvodnih riječi. Dakle, ja već sada mogu reći da ćemo preko sutra u, dakle da je preko u 12 sati je roka za podnoženje amandmana. 12.10. ponovno ćemo se baviti ovim mišljenjem i 13. će to izlazi, ide zapravo na, e, dakle, glasovati i potom ide na plenarni sastanak. Kolega Vajranen, imate riječ, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, Mhm. Dakle, ima, dakle, trebao sam, um, dakle, već sam predstavio ovo mišljenje, međutim nismo imali vremena za raspravu. Stoga ću samo kratko ponoviti ono što sam već uvodno rekao. Dakle, cijela ideja ili zamisao izrade ovog uh, samoinicijativnog mišljenja o ulozi Europske unije zapravo je nastala u rujnu prošle godine kada je kolega Watkins eh, predstavio mišljenje o eh, skup skupini Think Tanks pod nazivom Naši zajedničke interesi zašto za europske probleme trebamo globalna rješenja, a za globalne probleme akcije Europske unije. Na temelju tog uvoda mi smo raz, vodili raspravu i ja sam predložio da trebamo izraditi samo inicijativno mišljenje o ulozi Europske unije. Nakon toga sam je područje ili opseg mišljenja je dosta za dakle, ograničen, ograničena ulogu Europske unije unutar UN-a kako na najbolji način ostvariti ciljeve vanjske politike Europske unije. I to je vrlo značajno s obzirom na to da sustav un pokriva zapravo sve multilateralne globalne e, suradnje. Ono što je vrlo važno u ovom izvješću jesu bilateralni odnosi unutar Europske unije, između Europske unije i zemalja izvan Europske unije. Ovo izvješće pokriva također i multilateralne globalne kooperacije Sama struktur, što se tiče strukture, mišljenje sadrži tri elementa. Kao prvo, ovo mišljenje e, zapravo e, opisuje ciljeve vanjske politike Europske unije koje su temeljeni na ugovorima. I mislim da je to vrlo važno pogledati što imamo, dakle koje ciljeve tu imamo. Naravno, imamo i kratki uvod u sustav UN-a i na, u konačnici također prijedloge na koji način ojačati ulogu Europske unije unutar UN-a. Samo mišljenje sadrži prijedloge ja, po, kao što su to jačanje vijeća sigurnosti te također i reformiranje vijeća sigurnosti. Mišljenje također ponavljam ono prethodno stajalište Europskog parlamenta da Europsko unije mora imati stalno mjesto u vijeću sigurnosti. Ovaj prijedlog je uistinu realističan, no s obzirom da je riječ o postojećem stajalištu Europskog parlamenta, ja sam uključio ovo mišljenje potom tu je i e, ova ideja ili prijedlog da se uspostavi novo tijelo unutar UN-a e, pod nazivom Vijeće za održivi razvoj koji bi objedinjivali zapravo sve politike osim pitanja sigurnosti. Status i sam sastav tog vijeća za razvoj trebalo bi sličiti samom sastavu vijeća sigurnosti, dakle da imamo i stalne članove vijeća. Mm, dakle, ono što predlažem da kada je riječ o vijeću za održivi razvoj da ne možemo imati e, pravo na veto. E, dakle, tu se po spominju dakle, riječ e, parlamentu, čuo sam i riječi kritike. neke su rekli da bismo trebali zapravo početi sa parlamentarnom skupštinom. Možda možemo se dogovoriti ili postići post postići nekakav kompromis, da kažemo prvo parlamentarna skupština, a onda tek svjetski parlament. Dakle, ne znam koliko, eh, koliko je to realistično, no kada je riječ o ovim svjetskim pitanjima trebamo biti svakako idealisti. Potom mislim da je najvažnija točka na samom kraju, dakle to su točke 12, 13 i 14, gdje eh, u ovom mišljenju se pozdravlja organizacija organizacija rada komisije u klastere, pri čemu se mm, e, predsjednik vijeća mm, dakle također igra važnu ulogu u vanjskoj politici. Pri tome E, ovo mišljenje e, kaže da vježbe imati važnu ulogu pri organizaciji posla u ove takozvane klastere. Prijedlog da Europski parlament mora biti u stanju da se e, suoči ili nosi sa izazovima na podjednak sveobuhvatan način te da svoj rad organizira sukladno tome. Isto tako ovdje piše da odbor za politiku treba se također baviti i biti usud surađivati sa uh, uredom uh, za službu za vanjsko djelovanje. I na posljedku uh, mišljenje također poziva komisiju i vijeće da razmotre ovakav pristup te da na godišnjoj razini izvješćuju parlament o ulozi Europske unije u svijetu. To će nam omogućiti da zapravo se redno bavimo ovom temom globalne uloge Europske unije, odnosno ulogom Europske unije u svijetu. Ja ja sam sastavio ovo mišljenje na takav način da se koncentrira na osnovna načela i u skladu sa politikama i nadam se da amandmani neće ići u detalje s obzirom na to da svake godine imamo godišnje izvješće UN-a i u okviru kojeg se možemo baviti svakodnevnom politikom stoga Mislim da se ovdje trebamo koncentrirati prije svega na načela i institucionalna pitanja jačanja uloge Europske unije unutar u un Na koji način možemo ojačati našu ulogu na globalnoj razini. Gospodine predsjedavatelju, ovo je zapravo ukratko sadržaj ovog mišljenja i e, rado ću poslušati sve vaše prijedloge i komentare i nadam se da ćemo uspjeti pronaći kompro kompromise na rješenja. I već sam imao priliku da se sastanem s nekoliko izvjestitelja u sceni Pozvao sam sve na sastanak, međutim e, nisu se svi odazvali. Naravno, imamo dovoljno vremena da se još sastanemo i da raspravimo o pojedinim prijedlozima izmjena. A sada rado ću poslušati sve komentare. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Arnaud Danjean nije bio u mogućnosti danas nazočiti sastanku, pa ću ja predstaviti njegovu izjavu. U potpunosti se slažem s njegovim mišljenjem, usput rečeno. Dakle, kolega prije svega želi zahvaliti izvjestitelju na uloženom trudu. Također bi htio surađivati s izvjestiteljem kako bi se možda izmijenili neki dijelovi teksta i kako bi se produbili neki drugi aspekti i predložit će neke amandmane kako bi se izvješće usredotočilo na vanjskopolitička pitanja detaljnije predstavljajući ciljeve Europske unije u području vanjske politike, izazove s kojima se danas suočavamo i instrumente koje imamo kako bismo se tom tematikom bavili unutar UN-a. Arnaud Danjean smatra da se ovaj tekst previše bavi reformom un i konceptom održivog razvoja na uštrb vanjske politike Europske unije. Bit će nekih amandmana kojima je cilj da se sadržajno više kaže o nešto o ulozi Europske unije unutar un posebno kroz financijski doprinos država članica e, u mirovnim operacijama. Ovo bi izvješće trebala biti prilika da se, e, da budemo, da iskažemo zadovoljstvo vezano uz e, misije Europske unije u sklopu zajedničke vanjske obrambene politike. EUTM Somalija, EUTM Mali EUCAP Sahel u Maliju. To su dakle emisije koje govore o dobroj suradnji između Europske unije i UN-a. Ovo izvješće bi isto tako trebalo više reći o odnosima između Europske unije i UN-a u području vanjskih poslova, posebno vezano uz odjel za mirovne operacije te e, suradnju s nekim agencijama poput UNDP-a. Što se tiče vijeća sigurnosti, gospodin Danjean smatra da bi se ovo izvješće trebalo držati službenog stajališta parlamenta, e, dakle vezano uz dugoročne ciljeve. Isto tako želi ustrajati na činjenici da u iščekivanju reforme države članice koje e, se nalaze u vijeću sigurnosti trebaju informirati ostale države članice o svojim stajalištima i aktivnostima. U tom smislu želi da se stavi naglasak na važnost da e, države članice bolje koordiniraju zajednička stajališta u području vanjske politike Europske unije. To je ključno ako želimo da stajalište Europske unije bude uistinu preneseno u Vijeću sigurnosti UN-a. Također bi bilo korisno da se u ovom izvješću izvede analiza prakse e, prema kojoj se visoku predstavnicu poziva da sudjeluje na većinu sastanaka Vijeća sigurnosti. Evo, to bi bilo stajalište gospodina Danžana, kao što sam na početku istaknuo. U potpunosti se slažem s njime. Dodao bih još nešto. Znam da je gospodin Vajrinen potpredsjednik e, odbora za razvoj, gdje sam ja član, i drago mi je što brani ideju vijeća za održivi razvoj. E, ja sam e, također također podržavam tu ideju. Riječ je o tome da treba izmijeniti institucionalni ustroj kako bi se uzeli u obzir ekološka pitanja i razvoj. Međutim, imam neke sumnje kada je riječ o tome da, se, da u tom vijeću bude subordonirane aktivnosti e, svjetske banke MM i MMF-a e, te svjetske trgovinske organizacije kako predlaže izvjestitelj. Hvala. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med att tacka rapportören för det här Hvala. Na samom početku želim zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je to vrlo dobra polazišna osnova za raspravu. Nadam se da ovo izvješće može naglasiti potrebu da države članice koordinirano djeluju, da jedinstvenim glasom govore unutar un i ostalih međunarodnih organizacija, posebno kako bi stale u obranu zaštite ljudskih prava. Trebamo se pobrinuti da ova tema ostane na dnevnom redu kako bi se mogla osnažiti uloga Europske unije u tom procesu demokracija i ljudska prava. Vrlo su važni e, u stajalištu Europske unije. Snažnija uloga Europske unije u Ujedinjenim narodima mogla bi biti snažnije iskazana u izvješću. Europska unija također mora aktivnije sudjelovati u rješavanju sukoba u svijetu. Moramo imati instrumente za rano upozoravanje i jasan mandat, što bi trebalo obuhvatiti i dimenziju ljudskih prava. Ja sam predložila jedan amandman koji potvrđuje e, našu predanost rezoluciji 1325. Riječ je o ženama u rješavanju sukoba i održavanju mira. E, također bi jednakost trebala biti važan čimbenik u reformskom procesu. Smatram da bismo trebali e, dati također potporu izboru žene na mjesto predsjednice Vijeća sigurnosti i zabrana proliferacije nuklearnog naružanja trebao bi biti još jedan od prioriteta Europske unije unutar un Želim također istaknuti važnu ulogu Europske unije kada je riječ o održavanju moratorija na uporabu kemijskog oružja. Europska unija se treba nastaviti boriti za jednakost i protiv diskriminacije te e, se treba zalagati za poštivanje ženskih prava. Nadalje, trebamo pozdraviti prvi sastanak vijeća sigurnosti na temu prava LGBT osoba. E, dakle, to je sastanak koji se nedavno održao i radujem se danjem nastanku rasprave. Hvala. Hvala. Ovdje raspravljamo o jednom e, dokumentu e, e, koji sadrži različite dimenzije. Oko, što se tiče nekih aspekata, možda bismo ih trebali detaljnije raspraviti. Veći dio ovoga izvješća ne bavi se ulogom Europske unije u UN-u, nego je zapravo jedan e, dokument u kojem se predlažu reforme za, e, preporuke za reformu samog un što zapravo izlazi izvan okvira mandata koji je dobio izvjestitelj e, kada je riječ o izradi ovog izvješća. Dakle, da je klub zastupnika ECR za e, djelotvorni e, multilateralni pristup u UN-u. Jasno je da zemlje ne mogu djelovati izolirano, zato postoji UN i specijalizirane agencije za e, zaštitu okoliša, upravljanje krizama, mirovne misije, humanitarnu pomoć, zdravstvena pitanja i tako dalje. Međutim, to nije, ne bi trebao biti glavni dio izvješća u sadržajnom smislu. E, naš klub je svjestan toga da će biti potrebno poduzeti e, reforme u tom sustavu, ali se ne slažemo s time da dvije, postojeće, da dvije države članice odustanu od svojih, e, svojih stalnih, stalnog članstva u Vijeću sigurnosti. Dakle, kao zastupnik iz Velike Britanije ja sam protiv toga i ne mislim da postoji prostora za dodatno mjesto koje bi Europska unija mogla imati. Neki misle da bi Njemačka mogla postati stalno zemljom članicom Vijeća sigurnosti uz Indiju i Japan. E, to se mogu iznijeti argumenti u prilog tome. E, što se tiče novog tijela e, pod nazivom Vijeće za održivi razvoj, Dakle, osnivanje takvog tijela mi se čini neobičnim, taj prijedlog mi se čini neobičnim i mm, mislim da mogu shvatiti izvjestiteljeve razloge, ali nisam u potpunosti suglasan s time što se, mi već imamo e, strukturu ECOSOC unutar un koje bi se moglo osnažiti umjesto da se osnuje nove tijelo s novim ovlastima. Ne mislim da bi ECR prihvatio takav prijedlog. Međutim, e, mislim da mogu pozdraviti izvjestitelje napore E, čitava ova reforma je zapravo zastoj jer kada god se netko iznese prijedlog e, stalne članice, netko u susjedstvu će biti protiv toga, tako da je teško to e, proširiti izvan okvira koji su zacrtani nakon drugog svjetskog rata. Izvješće je zanimljivo, međutim bojim se da neke dijeloge ovoga izvješća moj klub zastupnika neće moći podržati. Hvala. I mi pozdravljamo ovo izvješće koje sadrži čitav niz zanimljivih ideja. Međutim, e, ipak mislim da trebamo biti oprezni i mislim da ovaj dokument ne bi trebao iznositi prijedloge o dalekosežnim e, reformama UN-a. Neke od ovih ideja mogli bismo dodatno raspraviti na radnoj skupini AFETA odnosimo odnosima između Europske unije i UN-a. Već 24 mjeseca nismo održali sastanak te radne skupine. Mislim da nam treba više vremena da raspravimo ovako opsežan projekt. E, sviđa mi se da se spominje Europska unija kao čimbenik koji promiče ljudska prava. Mislim da bi bilo dobro da se i stavi veći naglasak na ljudska prava. Imam nekoliko prijedloga, ali neću ih sada sve pročitati. Navest ću samo neke ideje. Mislim da bi ovo izvješće trebalo navesti da Evropska unija snažno podržava međunarodnu pravdu kroz tijela kao što je Međunarodni sud, Međunarodni kazneni sud ili pak neka regionalna tijela poput Europskog suda za ljudska prava. Europski sud za ljudska prava dao je uspješan doprinos e, napretku Europe, europskih država u području zaštite ljudskih prava i mislim da može poslužiti kao primjer e, drugim regijama koje su zastupljene u UN-u. Također bi trebalo biti riječ o posebnom izvješću Revizorskog suda o djelotvornosti i učinkovitosti doprinosa Europske unije putem e, agencija UN-a u zemljama obuhvaćenim sukobom. Izvješće bi trebalo naglasiti da Europska služba za vanjsko djelovanje treba imati učinkoviti e, pristup prema agencijama UN-a, posebno kada je riječ o programiranju e, vanjskih financijskih instrumenata. Visoka predstavnica i e, nadležne delegacije Europske unije u pojedinim regijama treba imati veću vidljivost i pokazati kakva je djelotvornost pomoć Europske unije na terenu. Bilo bi dobro da se istakne da je Europska unija ključni partner un u području upravljanja kriznim situacijama. Visoka predstavnica Mogherini je naglasila da je Vijeće sigurnosti donijelo svoju prvu predsjedničku izjavu o suradnji Europske unije i UN-a, što nas može potaknuti da intenziviramo svoj strateški odnos i institucionalne odnose. Ovo izvješće bi također trebalo nešto reći o ulozi Europske unije u području kontrole naoružanja. Kolegica Post je iznijela neke prijedloge u svojim amandmanima. Trebamo pozdraviti e, usvajanje e, ugovora e, Amstred od strane Vijeća sigurnosti kao i aktivnosti koje Europska unija poduzima u promicanje e, univerzalne ratifikacije primjene tog ugovora. I na kraju, e, mislim da sam sad već spomenula neke amandmane. Na kraju želim još nešto reći o amandmanima kojima se nastoji osnažiti međunarodno pravo. Postoji potreba za osnaživanjem e, striktnog tumačenja međunarodnog pravnog okvira koji navodi da e, korištenjem bespilotnih letilica mora biti u skladu s međunarodnim pravom, posebno e, međunarodnim humanitarnim pravom. Sve ostalo vam mogu dostaviti u pisanom obliku. Hvala. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo izvješće je vrlo značajan doprinos u promišljanju naše uloge u UN-u. Trenutno je Vijeće sigurnosti upravo ona slaba karika u čitom sustavu UN-a. Već neko vrijeme postoji prijedlog da Europska unija dobije e, da bude stalna članica Vijeća sigurnosti. To otvara mnogo pitanja za budućnost i za buduću ulogu Francuske i Velike Britanije u Vijeću sigurnosti. Možda bi bilo dobro da se Vijeće sigurnosti sastoji od regionalnih organizacija. Tu bi mogli biti onda i Afrička unija i ASEAN. Treba reformirati one aspekte koji paraliziraju vijeće sigurnosti. Dakle, to je pravo veta koje ima svaki član. E, jer situacija je slična situaciji kako imamo u vijeću e, kada se aktivira pravo veta dugoročno gledano trebali bismo ići u smjeru kvalificirane većine kod donošenja odluka. Što se tiče visoke predstavnice i njezine uloge i općenito važnosti agencija u sklopu novog e, mandata, e, možda nam treba više dosljednosti između trgovinske politike i ostalih vanjskopolitičkih politika visoka predstavnica bi mogla pomoći u postizanju tog cilja. Osim toga, trgovinska politika trebala bi služiti ciljevima naše vanjske politike, a ne obrnuto. Trebamo snažiti vladavinu prava, dobro upravljanje i e, trebamo na pametan način koristiti diplomatske kanale. Mm, što se tiče reforme e, opće skupštine i ideje da se ona reformira, da postane neka vrsta svjetskog parlamenta, mislim da je malo vjerojatno da će do toga doći i da bi taj parlament imao vjerodostojnost, e, trebali bi se moći održati slobodni i pravični izbori u svim državama. Međutim, mogućnost da se to dogodi u nekim od država je mala. E, u nekim zemljama istinu postoje uplitanja u izborni postupak, no čestitam izvjestitelju, ja ću predložiti amandmane sukladno idejama koje sam upravo iznio. Poštovane dame i gospodo, samo sam se kratko javio za riječ da upozorim na to da e, da imamo e, Stav, dakle, mišljenje što se tiče ovog izvješća. Dakle, dobili smo i pojedine komentare, no svakom mislim da izvješće kolege iz Finske uistinu e, dobro, uravnoteženo, <clears throat> no ima jedna točka o kojoj u, okviru AFKA želimo u svakom slučaju raspravljati, a to je <clears throat> a to se odnosi na to na činjenicu da se Europska i njene zemlje članice e, su najveći davatelji financijske potpore te <clears throat> također da se to učini još vidljivijim te kao i Komisiju jedinjene narode također pozivamo da izvještavaju o e, korištenju sredstava Europske unije u, za potrebe UN-a. Hvala. Ah. Uh, uh, Hvala. Htjela bih zahvaliti kolegi na ovom zanimljivom izvješću. Mislim da je ovo prvi puta da vidim napismeno ono što se govori već godinama i zapravo je ključno pitanje reforma vijeća sigurnosti. To nije ključno pitanje ne samo za funkcioniranje UN-a, za njegovu učinkovitost, već i za učinkovitost djelovanja Europske unije. Jer e, kad govorimo o toj reformi, naravno, e, Europska unija mora dobiti mjesto u vijeću sigurnosti. To je jedini način da se politički koordinira i da e, artikulirano predstavlja sva stajališta jednim glasom. Mi smo usred ove krize zato što vijeće sigurnosti nije funkcioniralo u Siriji ta reforma je apsolutno potrebna i upravo ono što treba reformirati je su ovlasti za veto, pravo veta. Mislim da nije dovoljno da samo jedna članica uloži veto, već barem dva, dvije ili tri članice. Vidjeli smo primjerice e, fantastičnu prezentaciju e, i odlične rezultate koje postiže UNHCR u kontekstu izbjegličke krize ali kao što je gospodin Guterres rekao, Europska unija ne može kršiti međunarodno pravo. Mi smo predvodnici u promicanju međunarodnog prava i ne možemo ga sad, tijekom ove krize ili bilo koje druge, kršiti ta prava. Netko je već spomenuo um, jednu važnu stvar bespilotne e, letjelice. Ja ne mogu vjerovati da to netko koristi da ubija ljude. To je potpuno u suprotnosti s međunarodnim pravom i mislim da je ovo dobra prilika da se uz neke druge stvari i to kaže. Kad je riječ o gospođi e, Mogherini, mislim da bi ona trebala izvršiti pritisak na države članice u ovom pogledu. Mislim da je dobro da Europski parlament napokon ovo E, zapisuju u jednom dokumentu, ali mislim da je potrebno pritisnuti države članice. Znamo e, kakvo je javno mnjenje, da je negativno nastrojeno prema Europskoj uniji, e, no ja spadam u one koji misle da nam je potrebno više unije i treba reći državama članicama koja je njihova odgovornost u kontekstu reforme e, vijeća sigurnosti. Mi možemo pokrenuti tu reformu ako se uspijemo odgovoriti e, kako će tko biti zastupljen. Mislim da možemo inicirati reformu vijeća sigurnosti. Hvala. Hvala. Ja bih na početku e, htio zahvaliti gospodinu Var, Varinijenu Mislim da ovo e, izvješće odlično naglašava o tome od čega se sastoji Europska unija. Ovdje se zapravo govori o odnose između Europske unije i UN-a. I zapravo pokušavamo povećati e, ulogu Europske unije na uštrb uloge nacionalnih vlada. Mislim da se ovdje pokazuje nedostatak realizma, već i spremnost da se još više e, novca poreznih obveznika troši na, na bespotrebne zakone. Sustav gdje su Engleska i Francuska stalne članice je doveo do toga da smo imali najduže najdužeg mirodopskog razdoblja nakon drugog svjetskog rata. I naravno e, predstavnici nacionalnih država brane interese svojih država što nije slučaj s Europskom unijom. Kako je moguće da je u e, da je u interesu Europske unije da ima samo jedno mjesto vijeća sigurnosti e, umjesto da ima dva kao sada. E, mislim da naši delegati to ne mogu podržati. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je uspješno bilo vijeće sigurnosti kad je osnovano, prije svega u kontekstu um, odnosa s nuklearnim silama. A e, ima dosta loše iskustvo u odnosu s Rusijom. Loš rezultat um, Europske unije na Zapadnom Balkanu ne uljeva povjerenje ako ne možemo riješiti vlastite probleme u vlastitom dvorištu, zašto bismo e, imali priliku da budemo još uključeni u rješavanje svjetskih kriza? Zatim je tu i pitanje odgovornosti. Dobar primjer e, je i prijedlog proračuna. Još jedan je to napad na suverenitet država članicama. Imamo sustav koji stoljećima funkcionira, te e, postoje relevantni protokoli za njega E, države članice imaju diplomatska predstavništva u pojedinim zemljama i nije potrebno da služba za vanjsko djelovanje Europske unije duplicira napore diplomatskih e, predstavništava. Na neki način e, europske institucije pokušavaju opravdati vlastito postojanje. Zatim točka 8 e, pokušava neke uspješne međunarodne organizacije podvesti pod kontrolu Europske unije poput Svjetske banke koja ima jako dobre rezultate i stručno znanje i nije potrebna kontrola Europske unije. Kao što smo već čuli, zar nije e, ironično e, sve ovo što smo dosad čuli? Mislim da sam dovoljno rekao. Hvala gospodin Kovačev. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala izvjestitelju na zanimljivom nacrtu izvješća. Imam nekoliko primjedbi. Prije svega htio bih reći da moramo igrati aktivniju ulogu u vijeću sigurnosti u rješavanju sigurnosnih situacija e, s obzirom, pogotovo s obzirom na dramatičnu situaciju na Bliskom istoku. Trenutno nismo dobili nikakve signale iz Ujedinjenih naroda i samim time se povjerenje e, u Ujedinjene narode kao njihova vidljivost smanjuje. Isto tako trebamo gurati e, reformu Ujedinjenih naroda. No da bismo to napravili moramo se međusobno dogovoriti, zajedno naravno s vijećem, e, koje bi to reforme trebalo provesti. I pozivamo vijeće da napravi godišnje izvješće o globalnoj ulozi Europske unije, ali osim toga trebamo se dogovoriti oko popisa reformi koje bi Europska unija željela da se provede, provedu na razini e, UN-a. Već smo više puta rekli da je vijeće sigurnosti zastarjelo, da zapravo i dalje funkcionira u uvjetima u kojima je nastalo 45. godine, a E, stalne članice Vijeća sigurnosti nisu baš spremne primiti nove članice, stalne članice, niti mijenjati e, pravila o pravu veta. Kad je riječ o izboru novog glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, mislim da se trebamo držati stajališta da je vrijeme da Europa E, ima svog glavnog tajnika i zašto to po prvi puta ne bi bila jedna žena. Hvala. Gracias, presidente. Hvala, gospodine predsjedavajući. Reforme koje smo zamislili su dosta ambiciozne, dosta je tu prijedloga, jer ne radi se samo o poboljšavanju odnosno osnaživanju uloge Europske unije u okviru UN-a, već se radi i o reformama unutar samog UN-a. Usredotočujemo se dosta na taj aspekt, pa se samim time i zapravo obuhvat ovog izvješća, odnosno fokus izvješća mijenja. Mislim da trebamo o tome dosta razmisliti. moramo imati dugoročnu perspektivu i to je tako i postavljeno u izvješću. Ali nisam sasvim siguran da da bi se zapravo u okviru ovog izvješća trebalo govoriti o ideji stvaranja svjetskog parlamenta. Mislim da je to jedna od najvažnijih ideja u ovom, u ovom izvješću, mada po mom mišljenju ne bi trebala biti. Slažem se da je potrebno stvari gledati dugoročno. Mislim da se reforma Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda treba provoditi uz maksimalan konsenzus. Trebamo razmisliti o tome je li potrebno osnivati vijeće za održivi razvoj. Znamo da je ekosok uveden 2013. godine. Ne znam je li pravi trenutak da se e, osnuje novo ambiciozno tijelo. Pitam se ima li logike u tome da se uvede taj novi taj to novo vijeće, a da pritom imamo i ili nemamo stalnu članicu u vijeću sigurnosti. Čini mi se da se time vraćamo u 45. godinu i pitam se je li to pametno. Znam da je G20 drugačiji forum, ali pitam se je li ovaj forum dobra ideja. Izvjestitelj je na kraju to rekao, ali ja bih ipak inzistirao na toj točki. Važno je da UN, odnosno Europska unija, koristi pametno sredstva e, kako bi e, osigurala koordinirano djelovanje država članica i članak 34 govori o važnosti vijeća sigurnosti i o važnosti promicanja njegove uloge. I u kontekstu rada visoke predstavnice mislim da je bitno naglasiti da države članice trebaju međusobno surađivati kako bi Europska unija govorila jedinstvenim glasom i kako bi Europska unija djelovala na koordinirani način. Evo i to je, s time bih završio. Hvala izvjestitelju na ovim novim idejama. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Hvala. Htio bih se osvrnuti samo na jedan aspekt, a to je moguća reforma vijeća sigurnosti. Dakle, ne bi sada htio govoriti o tome postoji li mogućnost, no dođe li do toga, onda treba postupiti pragmatično i svakako poče od toga da <clears throat> će doći i promjene e, dakle, same strukture i statusa zemalja koje su dakle ono stalnih članica i prava na veto. Dakle, to je ono čega ja polazim. Neovisno o tome hoće li Mm, imaju li za ovih pet članica istu težinu, odnosno istu kao i prije 50 godina. Pa onda pitanje je kako to razviti, unaprijediti. Ja se da mogu zamisliti, na primjer, da bi se i za Indiju moglo predvidjeti stalno članstvo. Nadalje, mislim da je jedna ideja vrlo zanimljiva. Naime, da se u regionalnim organizacijama također e, imamo ježeno mm, stalno članstvo, dakle ako im ako Europska unija dobije dodatno mjesto dakle stavno članstvo ili neka druga međunarodna organizacija, primjer Afrička unija, onda bi se moglo zapravo, mogu se zamisliti ideju da se dođe do promjena i što se tiče samog glasovanja. Dakle, kada je riječ o vanjskoj politici, gdje moramo odlučivati jednoglasno, tada po tim pitanjima i u vijeću sigurnosti možemo onda eventualno imati pravo glasa. Ili da ako postoji mogu, dakle kako se ne bi otvorila mogućnost da se drugačije e, glasuje nego što je glas unutar regionalnih organizacija. Dakle, kada pozagledamo konstruktivnu ulogu, mirovnu ulogu Europske unije u svijetu, dakle, tada puno toga pozitivnog imamo u Europskoj uniji, stoga mislim da bi ovo bila svakako jedna dosta alternativna, atraktivna alternativa. E, dakle, ja svakako pozdravljam ideju dodatnog mjesta članstva za jednu međunarodnu organizaciju e, sa uređenim pravom glasa, dakle, bilo da je riječ o Europskoj uniji ili azijskim organizacijama ili slično. Dakle, evo, to je kao još jedna nadopuna onome što je već rečeno o potencijalnoj reformi. Hvala. Hvala, riječ sada ima ponovno izvjestitelj. Gospodine predsjedavajući, evo tu sam. Htio bih zahvaliti kolegama na nadahnjujućim idejama koje su iznijeli u svojim izlaganjima. Radujem se amandmanima koje ćete podnijeti. kao i raspravi s, s izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova. Htio bih istaknuti još jednom glavne ideje izvješća. Naravno, cilj izvješća je osnaživanje sustava Ujedinjenih naroda. Kao takvog, želimo bolju koordinaciju svih politika na razini Europske unije. I zato mislim da nam je potrebno vijeće za održivi razvoj. To nije nova ideja. I sam sam bio u Riju 1992. godine na jednoj konferenciji. Ta ideja je već tada iznesena, ali UN je bio sklon samo malo, minimalnom kompromisu, pa se nije došlo ni do čega učinkovitog. Mislim da je ta ideja tog vijeća vrlo važna. S druge strane trebamo vidjeti na koji način Europska unija može djelotvorno utjecati na sustav eh, UN-a. Kad je riječ o vijeću sigurnosti, teško je ostvariti neku dubinsku reformu, budući da Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo nisu spremni odreći se svojih eh, pozicija. a teško da će Europska unija dobiti još jedno dodatno mjesto. Tako da je mm, taj dio na neki način blokiran, ali u svom nacrtu izvješća ja naglašavam da bismo mi trebali imati svoje mjesto, e, no teško da će se to ostvariti u doglednoj budućnosti. Kad je riječ o vijeću za održivi razvoj, E, brojne zemlje poput Indije, Brazila i tako dalje drže da bi trebale imati stalno mjesto u vijeću sigurnosti, ali one bi mogle biti članice ovog drugog vijeća za održivi razvoj i na taj način bi imale veći utjecaj. Europska unija bi mogla biti jedan od ključnih igrača u tom vijeću. Tako da mislim da cijela ta struktura koju predlažem odgovara ciljevima ovog izvješća, a to je kako bolje ostvariti e, ciljeve vanjske politike Europske unije kroz sustav UN-a i e, unapređivanjem e, vlastite koordinacije provedbe naših politika. Evo to ja iznosim u svom nacrtu i izvješća. Doista se dakle radujem vašim amandmanima i raspravu, raspravi s izvjestiteljima u sjeni. Naravno, puno bih još toga mogao ja prokomentirati, ali ipak bi možda bilo bolje da svoje komentare ograničim na ovih nekoliko napomena. Hvala. Zahvaljujem gospodinu izvjestitelju, ne znam je li to već u izvješću, no možda bi trebalo još dodati da se pojača pojača utjecaj Europske unije i također osvrnuti se na pitanje vidljivosti Europske unije. Naime, u mnogim slučajevima Europska unija je, dakle, izdvaja sredstva i za programe Ujedinjenih naroda. Dakle, mnoge o tome niti ne znaju, ne znamo često niti mi i <clears throat> zapravo tu je riječ i o autoritetu onoga tko najviše financijski pomaže, dakle to je pitanje vidljivosti, to je pitanje kako Europska unija samu sebe prikazuje na van, jer ako primjerice vidim da nas u svim izbjegličkim kampovima stoje oznake UN-a ili američkih programa, a pri tome 70% sredstava UN-a dolaze iz Europske unije, onda mislim da je to jedno vrlo važno pitanje koje treba sagledati i razmotriti u kontekstu ovog priča o UN-u. Hvala. Evo, napravit ćemo mm, kratku stanku. Da, kao već sam rekao, 17.9.12 sati, rok za predavanje amadmana, kratka stanka, 15 minuta, a onda imamo razminu mišljenja sa Helgom Schmidt.